Dear colleagues uh, Dragi kolege i prijatelji, započet ćemo sa ovim zajedničkim e, saslušanjem, odnosno savjetovanjem odbora DEVE i Agrija. U ime odbora za razvoj ja bih vas želio e, izraziti vam dobrodošlicu na ovom sastanku s kolegama iz e, odbora za ruralni razvoj. Kao što vjerojatno znate, zajednička poljoprivredna politika proći će kroz jednu vrlo važnu reformu nakon 2020. godine. A rad na tome je već počeo. Javne konsultacije koje je komisija e, već otvorila i provela o ZPP-u, došli su do zaključka da su nedavne reforme ZPP-a osvetile puno pažnje PCD-u, dakle političkom koherentnosti za razvoj, ali ne dovoljno. To oni su posvetili pozornost, ali ni u kom slučaju u dovoljnom razmjeru. Predložene opcije reforme uzet će u obzir nedavne promjene u europskom i globalnom kontekstu, uključujući promjene poljoprivrednih cijena, zatim dinamiku trgovinskih pregovora kao i nove međunarodne obveze koje je Evropska unija preuzela, među kojima su mnoge vrlo bitne, a odnose se na klimatske promjene i sve ono što je potpisano u Pariškom ugovoru COPA 21, kao i e, održive, dakle ciljeve održivog razvoja. Zbog, tih, zbog toga su od, parlamentarni odbori Agri i Deve odlučili organizirati danas ovo zajednički sastanak koji je posvećen dakle savjetovanju, odnosno saslušanjem o posljedicama ZPP-a na zemlje u razvoju. Osim toga, kao dodatak, naš odbor DEVE je naručio da se izradi studija koja će nam predstavljati jednu plodonosnu osnovu za naše buduće rasprave. Studija će e, isto tako dati vrlo konkretne političke preporuke kako bi se implementirale e, sve obveze koje je EU preuzela u odnosu na jednu političku koherentnu politiku razvoja, zatim obveze prema održivom razvoju i Pariškom klimatskom sporazumu u okviru buduće reforme ZPP-a. Prema tome, vidite, mi ćemo prije nego što krenemo do, na glavni dio našeg današnjeg sastanka, ja bih htio prvo pozdraviti među nama Gabrielu Zoanu, potpredsjednicu Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj, koja će danas e, supredsjedati ovim našim sastankom. Imate riječ, kolegice. Hvala lijepo. Gospodine Kologlu, u ime odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj e, čijeg predsjednika ja imam tu čast danas zastupati. Ja bih isto tako htjela izraziti toplu dobrodošlicu svim našim gostima, govornicima i koji su bili prihvatili poziv na današnje saslušanje, uključujući naravno i predstavnika Europske komisije. Ovaj zajednički sastanak, zajedničko savjetovanje će nadamo se omogućiti nam da povećamo svoj uvid i svoje spoznaje glede ovih važnih pitanja, a to je da li će ZPP imati posljedice po zemlje u razvoju i koje bi te posljedice bile te kao kako će se to mijenjati vremenom. Osim toga, jako me zanima da dobijemo i neke preporuke o tome kako bi trebao budući ZPP izgledati nakon 2020. odnosno kako bi ga trebalo kreirati, kako bi se on pozitivno odrazila, ta naša zajednička poljoprivredna politika i na zemlje u razvoju. U ovoj fazi um, ono što danas bude kazano sasvim sigurno će imati jako utjecati na reformu ZPP-a budući da je proces već krenuo unutar Europske komisije, a i u našem odboru sa pripremama jer mi radimo i izrađujemo sada mm, izvješće na vlastitu inicijativu o budućnosti hrane i poljoprivrede. Naše saslušanje, odnosno savjetovanje, biti će podijeljeno u četiri glavna dijela. Prezentacija studija o predmetu samog saslušanja odnosno savjetovanja. To je panel prvi sa prezentacijom različitih individualnih slučajeva, kao što je recimo proizvodnja mlijeka u Zapadnoj Africi, te soje i palmenog ulja u Latinskoj Americi. Panel 2 babit će se evolucijom ZPP-a u kontekstu članka 208. ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao i zaključcima o tome kako treba, koliko i kako treba izgledati jedna koherentna politika za razvoj u okviru novog ZPP-a. E, prvim panelom, prvom panel diskusijom predsjedat će e, potpredsjednik odbora DEVE kolega Stelios Kuloglu, a ja ću osobno predvoditi drugi panel. Svaki panel uključivat će dvije prezentacije koje neće trajati duže od 10 minuta, a nakon toga će ići runda pitanja i odgovora. E, ja ističem da imamo vrlo ambiciozan program za naš današnji zajednički sastanak, zajedničko savjetovanje, i da je vrlo važno da se svi zbog toga pridržavaju ovih vremenskih e, vremenskih razdoblja koji su im dodijeljeni, dakle za njihove intervencije, govore, pitanja i doprinose. Profesor za poljoprivrednu ekonomiju iz Madrida, gospođa Marija Blanko, će sada kratko prezentirati studiju o učincima ZPP-a na zemlje u razvoju. Gospođo profesor Blanko, imate riječ. Hvala lijepo i dobar dan svima skupa. Ja sam vrlo sretna što sam danas među vama i da vam mogu prezentirati glavne rezultate do kojih je došla ova studija koja je napravljena o tome kakva je posljedica bila ZPP-a po zemlje u razvoju u razdoblju od 2014. do 2020. Kao prvo ću vam dati jedan kontekst o vanjske dimenzije ZPP-a, a nakon toga ću krenuti onu glavnu temu, a to je e, točno učinak po zemlje u razvoju naše ZPP-a Evropske unije i na kraju ću iznijeti neke preporuke za raspravu koja se trenutno vodi, aktualnu raspravu o budućnosti ZPP-a i njegove reformi. Ako počnemo sa kontekstom, onda evo vidite ovdje tijekom godine se moglo vidjeti da se ZPP prošao jedno zapravo redizajniranje i usklađenje sa novim izazovima, a ponešto od toga je povezano sa vanjskim učincima. Imamo problem sa prijevodom na njemački. Njemački nije funkcionirao. I e, sad sve u redu. Smijem nastaviti dobro. Dakle, upravo sam rekla da neki od tih izazova s kojima se suočavamo vezani su i za vanjske učinke i ciljeve razvoja. Prema tome, trenutno je važno da se pruži potpora farmer poljoprivrednicima, a da se pritom ni u kom slučaju ne naruši zajedničko tržište. Ako pogledate ovo sve što vam je navedeno na slajdu i ovim brojkama, možemo istaknuti između toga možda neke e, podatke i neke brojke gdje se vidi posebno koliko ZPP treba biti usklađen sa našim konačnim ciljevima. Prvo imate e, subvencije za izvoz, to vam je ovo prvo što je crveno navedeno. Druga stvar, je postupno zapravo ukidanje različitih izravnih plaćanja prema ZPP-u, a kasnije ćemo vidjeti da se taj trend izokrenuo s obzirom a to što se može isto tako vidjeti prema brojkama. I na kraju, pojačanje svih instrumenata s kojima se borimo protiv ekoloških izazova i razloga za brigu. I to u stupu prvom i stupu drugom i to vidite da je isto tako usklađeno sa ostalim troškovima koji su rasli vremenom. Dakle, ako krenemo promatrati s međunarodne perspektive, onda možemo samo kazati da je Evropska unija na globalnom tržištu hrane, Evropska unija apsolutno globalni faktor, globalni igrač. I danas vrlo bliske trgovinske odnosi sa zemljama u razvoju čine Europsku uniju zapravo jednim od najvažnijih i partnera i tržišta i izvoznika u recimo zemlje AKP-a. Mi znamo da se otprilike 11% ukupne hrane koja se u Europskoj provede od cijelog volumena ide, dolazi vezano za te zemlje. A trgovinska bilanca je pozitivnija uvijek e, na strani Europske unije. Vidite to na desnoj strani kako se razvijaju uvoz i izvoz i vidite da su se izvozi u zemlji AKP-a povećale bitno u odnosu na uvoz. Znači nije baš uravnotežena bilanca. A kad e, govorimo o trenutnom ZPP-u, glavno pitanje da usporedbi sa prethodnim politikama, glavno je pitanje koji su učinci bili iz e a p-a u razdoblju od 2014. do 2020. na zemlje u razvoju. Posebno pritom gledamo na segment i na sigurnosti hrane, a zatim ekološke posljedice, a potom socio i demografske promjene i stanje. Dakle, šta smo radili? Mi smo napravili reviziju prijašnjih studija, analizirali posljedice e, ZPP-a, učinke ZPP-a i pritom zapravo i nismo, moram reći, našli baš puno studija koji su se koncentrirali posebno na učinke ZPP-a na zemlje u razvoju. Ima jako puno studija o ZPP-u, ali onih koji bi se koncentrirali na to posebno pitanje ili recimo učinke i posljedice povećanja cijena ili povećanje, posljedice povećanja cijena po sigurnost opskrbnog lanca hranom i opće sigurnost hrane, toga baš i puno nema. Tako da ono što smo pronašli vidjeli smo da je činjenica da je jako teško i složeno izolirati sad učinke gole one naše ZPP-a na te zemlje, na bilo kojem području, bilo kom segmentu. A postoje neke posebne studije koje su se stvarno bavile um, analizom učinaka ZPP-a. A jedna važna stvar je da ex ante procjena učinka ZPP-a o razdoblju od 14. do 20. upravo i uključivala jedno poglavlje koje se odnosilo na učinak i posljedice po zemlje u razvoju. Možda ne tako rigorozno napravljeno kako je to proved, kako je to učinjeno za, kod procjene učinka ZPP-a po zemlje članice Europske unije, ali nije tako precizno, nije tako strogo rađeno, ali ipak postoji barem nešto u natruhama. Dakle, ako pokušamo sažeti ove glavne nalaze naše studije, pogledamo koje su posljedice po sigurnost hrane. Dakle, u odnosu na prijašnje ZPP, ova trenutno aktualna ZPP ne, ne mijenja puno situaciju. Učinci na nacionalnim tržištima su relativno mali. I to je također jasno zato što su cijene hrane i poljoprivrednih proizvoda Europskoj uniji uglavnom usklađene, a promjene učinaka ZPP-a na proizvodnju i proizvode i zatim na trgovinu su onda isto tako relativno mali. Međutim, još uvijek ostaju neke otvorena pitanja i razlozi za zabrinutost. Recimo, to, su, to je smanjenje, odnosno oduzimanje dobrovoljno vezanih e, pomoći. Vi znate da zemlje članice to mogu odobriti nekim specifičnim tipovima poljoprivrednog uzgoja ili nekim specifičnim sektorima kad zapadnu u probleme. Ali upravo to dobrovoljno povezana pomoć odobrava se i daje se upravo da se održi razina proizvodnje u tim segmentima. Na ljevoj strani u tim brojkama vidite da je dobrovoljno vezana pomoć zapravo odgovorna i pokriva 10% ukupnog proračuna za izravna plaćanja. To je ono što možete ovdje vidjeti prema e, odlukama koje su donijele zemlje članice 2014. Te odluke su kasnije 2016. malo promijenjene, modificirane, ali zapravo je rezultat na ovom, vezi s ovim ostao isti. Tako da to i brojke svjedoče o tom. Na desnoj strani možete vidjeti da većina zemalja članica osim Njemačke ne odlučila dakle primijeniti ovu potporu dobrovoljno vezanih pomoći i većina ide u uzgoj životinja a druga, tek na drugom mjestu idu u potporu i pod pomoć recimo različitim kulturama koje su zapale u problem. 11% ide u recimo proteinsko bilje, ali većina ih ide u svakom slučaju za uzgoj životinja i proizvodnju mesa, mesnih proizvoda, prerađevina. A sad pogledamo, najmanje od toga ide u zemlje za zemlje u razvoju. Zašto? Uzela sam jedan primjer. To je jedna od malobrojnih studija koja aktualno analizira uh, učinke ZPP-a. To nije sad specifično izrađeno za zemlje u razvoju, ali barem možemo ovdje usporediti. Studija naime stvarno uspoređuje situaciju sa prijašnjom ZPP-om, dakle kad je ona bila na snazi, sa trenutnim situacijom i trenutnim ZPP-om. I kad pogledate ovo istraživanje koje je provedeno za ovu studiju, možete vidjeti da u prvom stupu imate reference na, dakle pozivate se na pr, pr, bivši ZPP, prošli ZPP, u drugom stupu imate aktualni ZPP, a u trećem stupu imate to isto, ali bez dobrovoljno vezanih pomoći, a u zadnjem stupcu imate e, isto to, ali bez mjera ekologizacije. Zašto? Zato što ako disagregiramo te sve brojke i rezultate, onda vidimo da dobrovoljno vezana pomoć u velikom dijelu stimulira proizvodnju. Onda, s druge strane, samo ekologizacija bez dobrovoljno vezane pomoć je bi u nekim sektorima povećala proizvodnju, ali dobrovoljno vezane pomoć sama po sebi e, destimulira onda proizvodnju. To se događa za proteinsko bilje, kako su to mnoge zemlje članice odlučile provesti, i to nije sad neka velika ili glavna briga za zemlje u razvoju, ali to se događa i za većinu životinskih proizvoda. I zapravo ono što se događa jest da se bez te dobrovoljno vezane pomoći dakle što se događa e, proizvodnja tih e, životinskih proizvoda će opasti, ali cijene će rast i onda bi učinak mogao biti vrlo loš. I to interno čak unutar same Evropske unije u smislu da bi se smanjilo prihod um, poljoprivrednih gospodarstava, pa o tome treba doista imati to na umu i razmisliti. Koji su efekti onda ako se ukine ili smanje dobrovoljno vezane pomoći. To je dakle jedan od glavnih razloga za zabrinutost kad pogledamo posljedice ZPP-a po cijene. A sad kad pogledamo na učinke po okoliš, kako to izgleda, tu možemo vidjeti da su poduzeti neki daljnji koraci s, s uvođenjem ekologizacije i drugih ekoloških mjera iz drugog stupa. U nekim slučajevima ta povećana e, konkurencija potiče poljoprivredni razvoj u zemljama koje nisu članice Europske unije, ali može imati upravo suprotni učinak po održivi razvoj. I tu ponovno moramo istaknuti glavnu kritiku koja ide na adresu e, uzgoja životinja stočarstva i mesne proizvodnje i mesne prerađevine u Evropskoj uniji. Jer e, povećanje te proizvodnje u Evropskoj uniji znači da je potrebno više životinske hrane, što znači da se i uvoz životinske hrane povećava, a to onda, a povećana potražnja za životinskom hranom e, zapravo stimulira proizvodnju E, stočne hrane, krmiva i tako dalje u nekim zemljama u razvoju. A s druge strane, ta povećana proizvodnja opet može imati vrlo negativne posljedice po e, okoliš i stvara dodatni pritisak recimo na resurse vode, pitke i tako dalje. Dakle, vidite, to su posljedice i banjski faktori. Ali tu je bitna dakle koherentnost sa ostvarenjem klimatskih i ekoloških ciljeva. Jer e, to se događa i kad pogledamo ne samo na vanjske faktore, kao što smo ih sad rekli zemlja u razvoju, nego kad pogledamo interne unutar Evropske unije. Budući da ako tu podupiremo i pomažemo jedan određen, neke određene sektore, onda to implicira ujedno da će biti nekih negativnih efekata po e, okoliš recimo. Jer e, onda mi moramo druge mjere primijeniti. I, inače, tako da izbjegnemo taj sukob sa mjerama i sa svim našim naporima na ublažavanju posljedica klimatskih promjena i zaštiti okoliša. Dakle, tu moramo onda jako se izbalansirati. A to bi bili uglavnom i glavni razlozi za brigu. Zatim govorili smo o sociodemografskim posljedicama koji su tu učinci E, tu postoji jako malo studija koje možemo koristiti, zapravo ne postoje specifična studija koja razmatra i proučava samo e, posljedice po sociodemografsku recimo strukturu razvoja ili situaciju u tim zemljama. Međutim, vidjeli smo da ona poljoprivredna potpora koja ne narušava tržište može samo pojačati i poboljšati situaciju E, globalnu situaciju kompletnog prehrambenog lanca. A zatim je naravno u pitanju preferencijalni pristup tih zemalja i njihovih proizvoda na europskom tržištu. I gledamo kako će se tu recimo odraziti e, pojačana proizvodnja po okoliš. Ali u odnosu na to Evropska unija već poduzela jedan veliki korak E, izmjenama u svom sustavu preferencijalnog e, trgovinskog režima i GPS plusu, dakle, jer to je zapravo jedan vrlo učinkovit instrument za promoviranje održivog razvoja. Kako se onda pokušava spriječiti taj jedan e, loš efekt po vulnerabilno stanovništvo i pogotovo po susta i ne samo sustave, da kažemo, sociodemografske u tim zemljama. No, o tome ćemo još kasnije govori. Toliko o posljedicama, sociodemografskim posljedicama. I na kraju bih iznijela samo nekoliko preporuka za buduću reformu ZPP-a. Prvo, ono što smo mogli utvrditi je da je politička koherentnost za razvoj unaprijeđena, tu smo postigli ponešto, ali još uvijek moramo ići dalje jer ima jako puno izazova a po nama su, je glavni izazov da se u buduća ZPP mora uskladiti sa svim obvezama koje je EU unija preuzela prema agendi za održiv razvoj, za ostvarenje održivih ciljeva, ciljeva održivog razvoja, kao i za ispunjenje svih obaveza koje smo mu preuzeli prema Pariškom sporazumu o klimi, klimatskim promjenama. Prema tome, moramo razmišljati da, ne možemo gledati samo učinke jedne politike u recimo jednom sektoru ili jednom segmentu, nego su veze međusobne, među sektorima vrlo složene, vrlo brojne, prema tome moramo međusektorski djelovati i gledati na sve politike, znači zato nam treba tu jedna koherentnost politika a zatim mi moramo i nekako izmjeriti posljedice naših politika kako izgledaju u različitim sektorima. Drugim riječima, treba nam sistemski pristup za nadzor i evaluaciju primjene poljoprivredne politike kako bi onda uz uzimanje naravno u obzir svih međusobnih povezanosti raznih sektora kako bi došli do nekih objektivnih rezultata i kako bi doista promovirali one sinergijske instrumente politike i to kako, kako na, u internim razmjerima, tako i u eksternim razmjerima, dakle i unutar Europske unije i, i u odnosu sa trećim zemljama. A za sve to nam trebaju specifični indikatori kako bi mogli nadzirati i evaluirati doprinose koji se ostvaruju za ostvarenje održivog razvoja, ne samo kod nas nego u Evropskoj uniji, nego posebno u zemljama u razvoju od svih trećih zemalja. Ali na kraju nemojte zaboraviti da je ovo studija koja je zapravo niknula iz revizije prijašnjih radova, prijašnjih studija. I tu smo zapravo se nadovezivali na sve ono što je iz prijašnjih studija prijašnjim studijama utvrđeno kao otvoren problem ili razlog za zabrinutost i pritom smo vidjeli da je glavna stvar su ovi učinci koji narušavaju tržište i to pogotovo kako to izgleda kad se smanjuju recimo vrlo voluntaristički dobrovoljno vezane pomoći u ovom razdoblju ZPP-a od 2014. do 2020. dakle aktualnom zajedničkoj poljoprivrednoj politici. I Potom kako izgleda e, recimo primjena ovih dobrovoljno vezanih pomoći na neke od najosjetljivijih regija. Ili su osjetljive zato što njihova prirodna područja trebaju posebnu zaštitu ili zato što su neke kulture od posebne važnosti, to je recimo e, slučaj sa proteinskim biljem u Europi, ali izvan Europe, ali kod svakog drugog e, svake druge stvari se doista moramo pitati da li nam treba još taj instrument dobrovoljno vezane pomoć. Zatim, druga stvar su e, pitanje kako mi sa našim mjerama i instrumentima koje primjenjujemo djelujemo u odnosu na obaveze prema okolišu koje smo preuzeli i u kojoj mjeri je to u Ako recimo potpomažemo neke sektore, tu nas posebno zabrinjava stočarstvo i uzgoj životinja, proizvodnja mesa i mesnih prerađevina. To je posebno može biti u koliziji sa ekološkim mjerama. I na kraju to je učinkovitost novog programa preferencijalnih trgovina GPS+, plus pa recimo sa zemljama u razvoju, to je vrlo složeno i tu moramo recimo kriterije prihvatljivosti za taj plan posebno e, program razviti a ovisit će to o posebnim uvjetima, lokalnim uvjetima dotične zemlje koja je u pitanju s kojom imamo takav jedan e, trgovinski ugovor koji predviđa taj preferencijalni režim kod e, omogućavanja pristupa našem europskom tržištu. Dakle, svi ste uglavnom, ako imate bilo kakvih daljnjih pitanja u vezi ove studije, i ja sam ovdje i bit ću vrlo sretna da vam pokušam odgovoriti na svako eventualno pitanje. Hvala na pozornosti. Thank you, uh, Hvala lijepa, gospođo. Odgovara na pitanja. No dobro. Sljedeće, Adama Dijalo i e, predsjednike Nacionalnog saveza mini mljekara e, i e, proizvod Također ćemo razgovarati i o proizvodnji mlijeka u zapadnoj Africi. Donc, oui, bonjour, euh, merci euh, de me recevoir ici. Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali na ovaj današnji sastanak. E, kako bih vam mogao reći kakva je situacija u mojoj zemlji? Ja sam inače proizvođač e, i prerađivač mlijeka već 20 godina, tako da imam jednu manju mljekaru, 180 e, km od Ja sam inače predsjednik e, Nacionalnog saveza proizvođača mlijeka. Isto tako sam potpredsjednik naše sektorske udruge i situacije u Burkini Faso gdje imamo e, oko 80% stanovništva koje se bavi uzgojem, odnosno poljoprivredom i imamo oko 9 milijuna goveda, što je uistinu veliki potencijal, 26% izvoza u vrijednosti, ukupno vrijednosti izvoza. E, mi imamo jedan e, sustav, imamo ekstenzivni uzgoj goveda, što je zapravo krava, mliječnih krava, one mogu prehraniti obitelj od deset članova, tako da je za nas upravo Međutim, od 90. E, godina pokušali smo razviti takozvane mini mljekare. To su zapravo e, u zonama koje su u blizini proizvođača i to u krugu od privrednika i valorizaciji lokalne ekonomije posebno žena, budući da su zapošljavanja posebno mladih i žena, a to je omogućilo obiteljima da se prehrane, odnosno da e, su dosta veliki e, za nas, što također objašnjava činjenicu da E, dakle, ide se za time da se nude proizvodi dobre kvalitete. S obzirom da je stopa za mlijeko 5 iznosi 5% trenutno, odnosno više neće biti carina na, na rižu, barem se to, i na mlijeko. sve skupa dovelo do stvaranja tih mini mljekara u našoj podregiji i možemo zaključiti da su ulaganja njih kvota u Europi što je dovelo do povećanja proizvodnje dakle u Europi i to za više od deka zaliha e, u mlijeka u prahu a tu je isto tako e, i činjenica da je došlo do porasta cijena masnoće iz palminog ulja i to mlijeko dolazi na naše tržište i zapravo gušilo 100.000 tisuća tona 2017. godine što se tiče povećanja tih e, iz tog izvoza u zapadnu Afriku i to zapravo u Africi i dakle možemo pokazati kako to izgleda. Et e, milijuna litara mlijeka, 40 milijardi litara mlijeka na najbolji mogući način. Naš je stvarni problem, najveći problem je e, upravo to mlijeko u prahu kojem se dodaje palmino ulje košta između 230 i 290 franaka po litri. Time se zapravo zaobilaze pravila i sporazuma. To mlijeko e, koje se, u koje se dodaje palmino ulje i to vjerojatno nije dopušteno ovdje na europskoj razini, ali se to dovodi do sve većeg siromaštva i dovodi do toga da mlad strategija, naša trenutna strategija je da stvorimo marku kako bismo se kako bismo dakle razlikovali lokalno proizvedene odnosno poštene trgovine e, koja se temelji na e, ravnopravnosti. Što mi tražimo izvođača i e, općenito aktere iz e, mljekarskog sektora, te e, dati prednost investicijama koje s obzirom na ovaj kontekst proizvodne i prerade lokalnog mlijeka kako bi se spriječile negativne posljedice u sljedeći autonomiju mladih i žena, što je izuzetno važno. I naš današnji e, slogan je lokalno proizvedeno mlijeko jedna kojnika nikak. Ima i to. iz Međunarodnog panela stručnjaka o održivom sustavu. Evo, čekamo vašu prezentaciju. Imate također 10 minuta. Hvala vam, hvala vam gospodine predsjedavajući i lijepi pozdrav svima, dame i gospodo. Ja ću vam predstaviti jednu sliku koja je možda ima snažniju političku poruku e, nego što smo upravo čuli koja je relevantna za današnju temu. Želim vas samo podsjetiti da zajednička poljoprivredna politika uistinu nije nešto što je lako ocijeniti u ovom kontekstu, kako ocijeniti utjecaj na zemlje u razvoju. To bismo trebali, e, dakle, kako se to točno odražava na zemlje u razvoju korištenju e, vode, tla i općenito zemljišta. Međutim, želim vas podsjetiti da je kod pokretanja ZPP-a 1961. godine svijet izgledao bitno drugačije nego što je to danas. I na ovom grafikonu možete vidjeti kako e, su se kretali demokratski, e, demografski trendovi u ovom sadašnjem razdoblju, možemo predvidjeti kako će to izgledati u budućnosti. Dakle, u vrijeme kada je kreirana zajednička poljoprivredna politika, svjetsko stanovništvo je brzo raslo, tako da je postojala e, želja da se poveća proizvodnja, da bismo bili sigurni da možemo prehraniti sve veću potražnju, e, naime u smislu hrane. Dakle, 58. i 60. godine, dakle, prilike mogu ući u e, svjetski lanac proizvodnje. 800 milijuna ljudi su, dakle, e, siromašni oni koji žive u gradovima. međutim, što se tiče onih e, koji, dakle, postoje neki koji preživljavaju isključivo na lokalnom tržištu i koji ne mogu izvoziti u Europsku uniju, ne samo zbog razno raznih barijera, nego i zbog toga što nisu u mogućnosti biti konkurentni na svjetskom tržištu. Međutim, u današnjem privrede uglavnom se temelji na izvozu. Dakle, postotak kultura koje su namijenjene izvozu se znatno povećao tijekom godina. Za neke kulture je to posebno očito, primjerice za soju, ovdje imate podatke u milijunama tona za 2000, što je dakle 45% je namijenjeno izvozu. E, isto tako šećer, kukuruz, palmino ulje i tu su postoci dosta značajni, a za neke i za neke druge kulture koje su ovdje spomenute. Međutim, e, to nije izvoz e, u kojemu sudjeluju mali postup globalnim e, dakle lancima trgovine i e, koji imaju te prilike za bolje prilike za ine iz druge strane trgovine Dakle, e, postoje snažni argumenti. Trgovina e, omogućuje e, pojedinim regijama i zemljama da se specijaliziraju u onome u čemu su najbolji. Također, zapravo, simplificirana situacija i mislim da to nije točno jer ponekad se događa da siromašne zemlje izvoze samo zato što iako imaju deficit imaju bolje prilike za izvoz. Također se nekad kaže da je e, trgovina, e, međutim protuargument tome jest da moramo imati više dekoncentriranu proizvodnju e, hrane kako bi upravo te regije bile otpornije. Dakle, ova, e, ta rasprava je vrlo kompleksna, međutim, temeljem svog iskustva u suradnji sa UN-om mogu reći sljedeće. Dakle, e, konkurencija za resurse između e, poljoprivrede koja e, je usmjerena izvozu i one koja je usmjerena na lokalnu proizvodnju, dakle, je takva da se događa da neki poljesti sa toliko velikim brojem ljudi koji bježe sa sela, tako da je reakcija e, država da uvoze veću količinu hrane, jer je to na neki način e, jedan od modaliteta da se riješi taj problem e, urbano siromašnog stanovništva, a to opet znači veću ovisnost tih zemalja za o uvozu kako bi prehranili svoje stanovništvo, što opet znači da privrede gdje pokazuje e, kako, e, kakva je situacija u subsaharskoj Africi i Aziji, kako tamo stanovništvo u velikoj mjeri ovisi o uvozu hrane kako bi se zadovoljile potrebe tog stanovništva za hranom. Afrika je posebno zanimljiv slučaj jer usprkos činjenici da oni imaju vrlo velik poljoprivreda s obzirom da je e, rast stanovništva bio veći od porasta produktivnosti aktivnosti u poljoprivrednom sektoru. Tako da ovisnost o uvozu znači veću izloženost e, šokovima cijena i premda to kratkoročno može koristiti onim siromašnim u gradovima, dugoročno im to otežava da se, e, obzirom da e, trgovinska liberalizacija potiče tu poljoprivredu koja je usmjerena na izvoz, to je obično vrlo to, je industrializirana, mehanizirana poljoprivreda koja dovodi do kontaminacije tla i vode i erozije tla E, tipičan primjer toga je pamuk, a to opet dolazi do destav okoliš. Dakle, tlo se može obnoviti i učiniti produktivnijim samo ako se e, više toga stavlja u tlo, što znači da su te zemlje opet e, sve ovisnije o uvozu kemijskog gnojiva i e, korištenju pesticida, što je potrebno za monokulture. Tako da poljoprivreda koja je iz 2014 Dakle, tu je e, e, riječ o razdoblju od 30 godina i tu se povećava, tu se pokazuje da je došlo do porasta pretilosti i prekomjerne težine stanovništva u svim zemljama u svijetu, a tu je obuhvaćeno 200 zemalja, 19,2 milijuna ljudi su tu iznimke. Dakle, u svim su se regijama povećale pretilost i e, prekomjerna težina, 800 milijuna je to trenutna brojka. Zašto sam to spomenuo? Zato što e, poljoprivredni proizvodi e, koji putuju i prevaljuju daleke udaljene na e, prerađenoj hrani. Tako da zapravo paradoksalno je industrializacija prehrambenog sustava negativni dumping budući da to negativno utječe na preživljavanje malih poljoprivrednika u zemljama u razvoju, a to su naši trgovinski partneri, dakle Molka na jugu E, i oni proizvode mnogo više po hektaru e, nego u južnoj hemisferi. Neovisno o tome postoje li izvozne subvencije ili ne, na proizvodnju e, mlijeka ili pilića ili nekog, neke nekog drugog proizvoda, mi bismo trebali imati partneru, trebamo vidjeti tko ima koristi od pojedinih prilika, ali tko su gubitnici od povećanih trgovinskih tokova, a oni koji su najveće gubitnici što te zemlje razvoju više uvoze od nas, to će imati manje poticaja da ulažu u obnovu e, vlastitog lokalnog prehrambenog sektornost. Dakle, mislim da treba dati nagradu onima koji odgovorno proizvode, koji koriste e, ekološke metode, uzgoja hranjenje na prerađenu hranu i to je bolje za zdravlje i na taj način bi se isto tako e, smanjilo, odnosno ublažio porast e, broja pred... Intervencije vaša pitanja za oba panelista i za gospođu Blanko. Hvala vam na ovom pitanju. Imate potpuno pravo jer e, u studiji i u brojčanim pokazateljima koje sam predstavila vidite vrijednost uvoza i izvoza, ali to ništa ne govori o tome tko od toga ima koristi. Osim toga, tu se nalazi i više detalja, te jedan dio u kojem se komentiraju studije koje analiziraju na koji način E, trgovina e, sa državama u razvoju zapravo ima neke loše učinke i u nekim e, slučajevima te će države se specijalizirati za izvoz određenih proizvoda što može naštetiti ruralnoj populaciji lokalno i imate pravo, to se razmatra u ovoj studiji i pitanje je također događa li se ova situacija radi ZPP-a ili radi lokalnog institucionalnog okvira u tim državama i e, kolika je u tom smislu odgovornost Europske unije. To je opet drugo pitanje. Hvala. Strane našim izvjestiteljima, odnosno predavačima. Mislim da mi svakog dana nešto naučimo ovom Europskom parlamentu. Jer vidite, ovom zajedničkom sjednicom Agrija i Deva pokazujemo kako sve više razmišljamo usklađeno vrlo bitne kako bi ona mogla pomoći općem razvoju poljoprivrede i država u zapadnoj Africi, pogotovo u subsaharskoj zoni. Ja sam se i na razvoj, uglavnom trebamo koncentrirati na male projekte kod kojih e, će žene najviše profitirati. Žene koje rade, žene koje su obitelji, pomogne da i sami počnu proizvoditi mlijeko u prahu jer to je upravo ogromno tržište za koncerne u Europi sa mlijeka u prahu u Zapadnoj Africi. Eh, hvala lijepa i hvala lijepa izlagateljima. Ono što ja želim reći, na što želim ukazati, a čini mi se vrlo važno, da jest da je ovo pravi trenutak za ovakvu raspravu, jer kao što vjerojatno znate, mi smo sad u tijeku E, rasprave o novoj poljoprivrednoj politici i naša, naš odbor, odbor za poljoprivredu ne samo sada, već i kroz druge rasprave e, čitavo vrijeme upozora na e, rastuću populaciju u svijetu. Osim toga, ono što nam govore jeste da Europa se čini da je to totalno suprotno onome što ovdje čujemo od nekih e, od, zapravo e, slanje pomoći jednima ili drugima ili ima i drugih mogućnosti jer i na jugu i imamo puno primjera e, zapravo nestanka poljoprivredne proizvodnje u Europski za promjenu jer e, ne vidim to u vašoj studiji. Dakle, ne vidim ništa što bi... Želite li vi odgovoriti na pitanje ili će gospođa Blanko prvo odgovoriti na ovo drugo pitanje? Dakle, jedan je, jedno pitanje bilo je za cijeli panel, pa možda vi želite reći nešto o tome. I ja sam siguran da će moje kolege također imati što za reći o tome, ali evo, što se tiče posljednjeg pitanja, mislim da bi danas prioritet trebao biti ne da Evropska unija hrani svijet, već da pomogne da svaka regija volili e, državama a što nije niti poželjno niti moguće e, postići će od toga imati koristi. Stvaranje takvih prilika kroz ponovnu izgradnju lokalnih sustava e, je mog zvodnji i upravo zato trebamo višegodišnji plan da ne bismo uvijek bili taoci e, ovakvih sustava i populacije trećih država. i ukazujem na neke učinke a to je da ako ne povećamo proizvodnju doći će do smanjenja željele proizvoditi moraju se okrenuti prema tome i ima tu više načina da se to postigne. Ali nije e, bila svrha ove studije da se e, ukaže na te načine, međutim u preporukama spominjem da trebamo sistemski pristup e, politikama, ne govorim samo o poljoprivrednoj politici, već i ob, to je i u mojim e, preporukama. Trebamo uzeti u obzir e, međusektorske učinke, jer ovdje ima dosta nekoherentnosti i želimo li promicati prihod od poljoprivrede, onda gledamo samo to, a ne gledamo znam da to nije ponuđeno rješenje koje možda čekate, ali je promjena pristupa i počnemo li razmišljati na taj način o poljoprivrednoj politici, o energetici i tako dalje, vjerujem da ćemo... Zahvaljujem e, govornicima koji su uistinu bili, bili vrlo komplementarni u svojim izlaganjima. E, gospođo Blanko, vi ste ekonomistica iz e, poljoprivrednom sektoru, pa ću vama postaviti pitanje. Evo mi već e, godinama napuštamo reguliranje tržišta, dakle odbacili smo mliječne kvote, sada imamo preveliku proizvodnju koja nije dobra za poljoprivrednike i oni su time osiromašili. Što se događa u Africi? Čuli smo o tome od gospodina Djeloa i gospodina Dešutera koji također dobro poznaje tu temu, budući da je bio izvjestitelj UN-u za prehranu. Dakle, što se događa u Africi? Mi, izvozimo mlijeko u prahu, e, dakle, jer, se, naprosto moramo pronaći nova tržišta i tako se osiromašuju afri afrički poljoprivrednici koji bi se mogli razviti su bili vrlo inteligentni, oni su odbili otvoriti mlijeko, odnosno tržište mlijeka i dalje e, završeno. Mi smo im e, izvozili, tko je ulagao u zapadnu Afriku, Lactalis, Nestle, Danon, Arla, dakle to su sve zapravo velika imena, e, drugačiju politiku, a samodostatnosti svugdje u svijetu, ali isto tako nam trebaju, e, treba nam regulacija, ne možemo, ne smijemo više govoriti o kvotu svima. Ja imam dva konkretna pitanja i to dami profesorici iz Španjolske. Vi ste rekli da sad provjeravate politike koje provodimo i gdje smo sad danas. Mene zanima kako stare politike još uvijek djeluju. Recimo, ja znam da sad više nemamo izvozne subvencije, međutim od 2009. od kad su ukinute izvozne subvencije za piletinu, e, tržište sa Afrikom se u stručilo. Što znači da ako mi izmijenimo svoju politiku, onda je to sustav koji zapravo samo od sebe posle automatski teče. Mi nismo mogli, Tarabela već rekao, naše tržište kao i američke tržište postalo je puno prejako zato što je godinama bila na snazi jedna izolacija konkretno kod proizvodnje on Njihovo je pravo da se izoliraju, da se protekcionistički zatvore i da razviju u svoju vlastitu proizvodnju. Jer oni sami moraju izgraditi vlastitu proizvodnju i da sam mu samostale. Hvala. Hvala lijepo na predavanju. E, nameću određena plaćanja i e, državama članicama Evropske unije i e, te tablem održivosti vlastitog poljoprivrednog sustava mi izvozimo ogromne količine e, junetine i mliječnih, što je bio slučaj do sada. Hvala vam. Što je bio slučaj do sada. Hvala vam. zadnje protokole vidim da većina zemalja članica ne sagledava zašto bi ukinula vezane potpore u budućnosti. A isto tako ja sam upravo zbog toga i izvukla ove najnovije brojčane podatke od komisije. Mi doista imamo de facto minus 36% upravimo jednu održivu politiku i jačamo lokalna tržišta. To su sve bitne stvari, ali kao i jačanje infrastrukture i pružanje logističke pomoći potpuno svejedno, ali imam jako puno tih projekata gdje žene poljoprivrednice direktno pomažu kolegicama tamo. A vi ste gospodine Šute govorili kako bi željeli jedan topli, mehanizam upozorenja treba izgledati. Uh, da, mulțumesc foarte uh, što znate, postoje neki sektori koji uistinu ovise o takvom pomoći. Primjerice, u Rumunskoj E, primjerice za proizvodnju e, svinjetine i peradi, da ne postoji ta vrsta potpore, ovaj sektor ne bi mogao preživjeti. Znači, utječe na europsko tržište. Zašto to spominjem? Proizvođači iz zemalja Merkosura ne bi se trebali nositi sa svim izazovima proizvodnje za kilogram proizvedenog mesa e, kao što je to slučaj sa europskim proizvođačima. Dakle, evropljani e, ne mogu to e, proizvesti meso uz trošak manje od 3 eura i zato treba ojačati lokalne proizvodne kapacitete. Rumunjska uvozi hranu u iznosu od mnogo veće postoji nelojalna konkurencija. Istina je države članice moraju reagirati, ali oni ponekad nemaju mogućnost da e, dokinu konkurenciju koja uništava, nažalost, brojne sektore. E, hvala puno na prezentacijama. Tri pitanja. Prvo gospodinu Dijalu pitanje. Vi ste rekli, e, nešto ste govorili ste o mlijeku prahu, obranom mlijeku prahu koji se obogačuje palmenim uljem. I sad me zanima, možete li djelovati da se to posvuda zabrani? Možete nam reći konkretno koje su to regulatorne prepreke? I treće, da li bi vam koristilo kada bi vam se preko pomoći, razvojne pomoći, e, došla potpora za razvoj tih malih mljekara, kako biste tamo proiz... Von e, poljoprivredni ekonomist i prethodni predsjednik međunarodne e, dakle doći. Pozdravljamo međutim gospodina von Vicka. Hvala vam lijepa. Zadovoljstvo mi je biti s vama danas e, i zahvaljujem što ste me pozvali. Dakle, e, cilj članka 208. Lisabonskog ugovora je e, smanjenje i iskorjenjivanje siromaštva. Siromaštvo, hrana i poljoprivreda su neposredno povezani e, jer e, puno je stanovništva malih farmera i ljudi koji rade u poljoprivredi koji rade u ruralnim i žive u ruralnim područjima e, država u razvoju. Dakle, mi želimo e, smanjiti e, siromaštvo u zemljama u razvoju. Ja upravo to predajem, predajem i ruralni razvoj. Imam pripremu za preko 60 sati predavanja i to evo mogu rezimirati u dvije rečenice. Dugoročno gledano glavni poticaj za e, poljoprivredni razvoj i e, glavna e, snaga za smanjenje gladi je ulaganje, ulaganje u vještine i znanja radne snage koja radi u poljoprivredi. Međutim, druga je stvar dobro upravljanje, uključujući i e, tržišno gospodarstvo koje dobro funkcionira e, i e, liberalne međunarodne trgovinske režime. Evo iz ovih 60 sati pripreme za predavanja mogu reći da su siromaštvo i glad najizraženiji u predjelima gdje poljoprivrednici imaju najmanje e, mogućnosti e, da e, koristiti se tehnologijom pa i elementarnom tehnologijom uključujući i kvalitetnu sjemensku robu, gnojiva i tako dalje. Što se tiče zajedničke poljoprivredne politike mogu reći već na početku mogu e, početi s jednim opažanjem, a to je da je dugoročni trend pada cijena poljoprivrednih proizvoda nešto što je e, se bilježi od 2000. godine i te cijene poljoprivrednih proizvoda e, na globalnom planu su također dijelom padale, a e, zapravo vidimo da u e, velikom broju zemalja u razvoju raste uvoz hrane. Ovo su e, zemlje koje su sad u razvojnoj fazi u kojoj je Engleska bila za vrijeme Maltusa i Ricarda i nemaju dovoljno domaće poljoprivrede da e, odgovore na potrebe svog rasta. Dakle, ovo kretanje na tržištu potiče zabrinutost e, o e, sigurnosti e, opskrbe hranom u državama u razvoju, a to sve doprinosi i nestabilnosti, nasilju i migracijama. Međutim, možemo reći da potražnja za poljoprivrednim proizvodima raste i to brzo, te tome možemo doskočiti ili da proizvodimo na većim poljoprivrednim površinama kojih zapravo nema jer e, globalno nema više zemlje za poljoprivrednu proizvodnju jer je najproduktivnija i najbolja e, zemlja već u obradi i nema većih rezervi koje bi bile e, koje su preostale za proizvodnju ne želimo sjeći tropsku prašumu u tu svrhu. Porast proizvodnje potreban je da bi se odgovorilo na potražnju u svijetu i e, zato imamo potrebu za e, većom proizvodnjom i e, boljim žetvama, dakle to je druga mogućnost proizvodnja na postojećim površinama, ali veći urod. Od zelene revolucije Normana Boloka 960-ih, 70 zapravo nemamo tako veliki porast. Evo što je u interesu Europskoj uniji. E, poljoprivredno istraživanje je zapušteno počelo je e, kasnih sedamdesetih kad su se viškovi počeli pojavljivati u Europskoj uniji. A osim toga imamo sve veće restrikcije e, u e, proizvodnoj tehnologiji, genskoj tehnologiji ili zaštiti usjeva. Vrlo uspješno lobiraju i određene skupine E, koje preferiraju poljoprivredu niske produktivnosti. Brzo rastući e, jaz uvoza hrane e, siromašnih država može se riješiti samo tako da te države i uvoze i izvoze više hrane i Europska unija bi zapravo više profitirala da prestane biti najveći uvoznik hrane i poljoprivrednih proizvoda jer kada eliminirate e, dakle da bi se eliminirala dodana vrijednost naše vrlo učinkovite poljoprivredne proizvodne i industrije hrane mi e, evropljani, trebamo površine koje su izvan naših granica da bismo zadovoljili naše vlastite potrebe za poljoprivrednim proizvodima. Između 17 milijuna i 44 milijuna hektara e, izvan Europske unije koristi se za proizvodnju proizvoda koje mi uvozimo. Evo koje su implikacije toga, jedna od njih je sasvim očita, a to je da je da su istraživanja usmjerena na povećanje produktivnosti u Europskoj uniji, a e, države u razvoju trebali bi postati integralnim dijelom e, te iste politike. Ekonomski govoreći, ovo su pozitivni vanjski vanjske okolnosti koje utječu ne samo e, na e, Evropsku uniju nego i na države u razvoju. I ovo je tipičan slučaj pigu subvencija. Tako to zovemo u ekonomskoj znanosti. Rast produktivnosti e, u Europskoj uniji zapravo e, znatno nadmašuje učinke e, za društvenu dobrobit i možemo reći da rast za Europsku uniju znači sljedeće E, dakle, socijalna skrb raste za oko pola milijarde eura, to je e, na korist e, potrošača i proizvođača. Zatim imamo 1,2 milijuna hektara porasta površina pod obradom i E, što se tiče CO2 e, emisija imamo porast za 220 milijuna tona. To je dakle ta vrijednost koju e, držav, koju društvo dobiva, a iznos iznosi 44 milijarde eura. I Naravno, kad ja o tome govorim ljudima koji žive u gradu, u Berlinu, koji ne znaju puno o siromaštvu i gladi i u državama u razvoju, oni kažu ako mi u Europskoj uniji počnemo proizvoditi više, morat ćemo povećati e, urod i produktivnost, nemamo rezerve površina i moramo e, intenzivnije proizvoditi. Moj je odgovor na to povećanje intenziteta korištenja poljoprivrednih površina nije samo po sebi ni dobro ni loše, ono mora biti održivo, održivo i e, u poljoprivredi i izvan nje. Dakle, ako pogledamo kako raste urod u Europskoj uniji, rezultat je sličan za sve usjeve. Ono što smo vidjeli u razdoblju koje smo istraživali, a to je od 2003. do 2013. evo kako raste e, urod. To je 0,86%. E, kao rezultat, dakle to, to je bilo za pšenicu e, i možda je to rezultat inovacija što se mjeri e, i promjenom produktivnosti. Pogledamo li ove brojčane pokazatelje, vidjet ćemo da ovo su godi, ovo je godišnji E, porast u Europskoj uniji, e, porast uroda e, je u skladu sa manjom, manjim obradivošću ili manje intenzivnom obradom poljoprivrednih površina. I rast ureda, uroda dakle ne zahtjeva nužno intenziviranje same proizvodnje. To se pokazalo i drugdje, uključujući u Sjedinjenim državama. Analogno tome, reći ćemo i da a recimo ono što se zove ekološka proizvodnja, e, da to treba oporezivati, a ne poticati, jer e, urod e, je pola od onoga što se dobije suvremenom poljoprivrednom proizvodnjom. Dakle, želimo li takvu proizvodnju u Europskoj uniji, to znači da bi trebalo proširiti e, obradive površine za 70 milijuna hektara, osobito u državama u razvoju, e, a to sa sobom nosi i gubitke e, prirodnih staništa i e, naravno te su e, zemlje puno izloženije klimatskim promjenama. Neki su kolege iskoristili više od deset minuta, možda se vama ne dopada ovo što ja govorim, pa me želite e, prekinuti. Dozvolite E, da vas zamolim ipak da zaključite i e, evo ne čujemo uvijek ono što bismo rado slušali. E, međutim, to moram reći. E, to je loše i za očuvanje prirodnih staništa i za siromašne e, nacije država u razvoju. E, I što mislim da ZPP više nego u prošlosti odluke treba temeljiti na znanstvenim dokazima. I to doprinosi obnavljanju kredibiliteta zajedničke poljoprivredne politike. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa na e, ovom izlaganju, gospodine Vicke, i moramo odmah e, ići dalje. Imamo doista vrlo malo vremena. Sljedeći panel odnosi se na zaključke svih e, rasprava koje smo čuli danas poslije podne. E, povjerenik Hogan i politika e, razvoja, ali i sljedeća reforma. I dat ću sada riječ povjereniku Hoganu, a kasnije ostale li vremena možemo malo... E, Hvala lijepo gospođa Aguilera, e, zastupnici, dame i gospodo, gosti. Država razumijevanja, naše shvaćanje da smo dio globalnog svijeta i da se nosimo sa globalnim izazovima. Jedan od najtrajnijih mitova, najupornijih mitova za prošlost i mi smo to promijenili. mjere tržišne su još uvijek dozvoljene, dozvoljene, to je točno, doći ćemo do toga, ali samo u slučaju prošlost i mi smo to promijenili. mjere tržišne su još uvijek dozvoljene, dozvoljene, to je točno, doći ćemo do toga, ali samo u slučaju tržišnih uvjeta. I na taj način ćemo se uskladiti više samo za usklađivanje sa globalnim cijenima. E, recimo od 1.1.2004. da na taj način stvaramo vrlo otvorena pravila i uvjete za sve. Imamo isto tako vrlo, vrlo favorizirane i posebne dobre pri uvjete za pristup našem tržištu zemljama u razvoju, a kod zemalja, najmanje razvijenih zemalja imamo čak i dodatne mjere gdje im pomažemo. Razvili smo isto tako različite sporazume o partnerstvu i o trgovini gdje posebno pazimo na liberalizaciju naravno poljoprivredne proizvodnje i tržišta, ali pritom imamo jamce koji čuvaju da, e, koji jamče da će biti siguran izvoz tih država u Europsku uniju svega onog što mogu proizvesti, što rade u održivoj proizvodnji. A sad s obzirom na ovo što je bilo sad sa Borginom Fasom, ja mogu samo naglasiti da je toga drugog poljoprivrednog iz Europske unije, jer tako je to u trgovinskom sporazumu sa Burkina Fasom i navedeno. Primjerice, vlada Burkina Faso mogla nametnuti vode zbog sigurnosti jer su to strateške rezerve. Ali kažem, to su odluke koje mora suvereno donijeti njihova vlada prema našim ugovorima. S druge strane, Evropska unija, što je više nego što uvoze SAD, Rusija, Kina i Kanada zajedno iz tih zemalja. Dakle, kao što vidite, mi apsolutno podupiremo još i promoviramo suradnju na svim tim područjima sa poticanje razvoja kao unošenju i poticanje suradnje sa zemljama u razvoju, unošenju sa ekološkim prijetnjama i izazovima. A u novom ZPP-u ćemo vidjeti kako će dalje jedan izbalansirano trgovinske odnose kao i naravno ispunjenje svih ekoloških obaveza. I isto tako želimo ispuniti sve što se događa kako ćemo recimo e, i regularne i nezakonite migracije pretočiti u one legalne puteve ali znamo isto tako šta je i koju pomoć u razvoju upravo u zemljama podrijetla svih migranata pomažemo da zadrži svoje mlade ljude, da ih zaposle i da stvori bolje uvjete za život. A s druge strane stvaramo im da vidimo kako ćemo to još unaprijediti. Zatim imamo poseban investicijski program, program za investicije u e, agro, dakle poljoprivrednu proizvodnju jer ga im treba, treba će im sve više radne snage za to. A naravno, to će i ojačati konkurentnost kompletne afričke poljoprivrede, uključujući recimo i onda plaće poljoprivrede i ostalim nadležnim ljudima. Mi ovdje radimo i razvijamo tradicionalne modele, ali ih nadograđujemo, moderniziramo za regionalnu suradnju. I to je ogromni, ali tako su ogromne i šanse. Mi moramo naravno učiniti da migracije za mlade ljude iz Afrike budu stvar izbora, a ne nužde potrebe. Unijom kao sve afričkom organizacijom isto sjajne veze u tom smislu. Sa povjerenikom Misom isto surađujemo na tome kao i sa našim općim glavnim upravama i direktorima tih uprava koji su zato zadržane, pokušavamo napraviti jednu, zapravo ustanovljavamo jednu stalnu posebnu radnu skupinu koja će donositi prepor svim područjima vezanim za poljoprivredu, preradu i tako dalje. E, to predviđa i recimo održavanje redovnih sastanaka, input novih ideja i onda redovno izvještavanje krajem godine šta su postigli u toj novoj radnoj skupini. Ja sam sretan da zapravo poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u toj radnoj skupini da je povjerenik Hogan dobro objasnio što službe komisije pokušavaju učiniti e, kako bi se pomoglo poljoprivrednoj politici u Africi, da kako kada govorimo o dosljednosti politika za održivi razvoj, to je za nas ključno današnjoj temi. Mnogo smo čuli o prostoru za politike, potrebi za regulacijom tržišta i o potrebi za kompenzacijskim mjerama. I mislim da je povjerenik Hogan eh, rekao da čak i u kontekstu eh, ekonomskih i trgovinskih partnerstva eh, koji su obično izazivali gotovo paniku u poljoprivrednom sektoru, postoji prostor za zemlje posebno za najmanje razvijene zemlje, da kreiraju vlastite politike i strategije podržavali poljoprivredu i prehrambeni sektor od 2014. do 2020. godine. Tu je oko 9 milijardi eura u portfelju. Dakle, postoji proračunska potpora posebno na zapadnoafričkom kontinentu kako bi se e, dala sektorska potpora kroz e, i rekli smo da privatni sektor ima ključnu ulogu da dinamizira ovaj sektor kao što smo čuli od povjerenika Hogana taj e, sektor nema tu postoji nedostatak investicija. Tu ima, mnogo se ulaže u energetiku, u digitalno područje, u urbanizaciju, ali nedovoljno u poljoprivrednu i u poljoprivredno prehrambeni sektor koji je dalje rizičan, a cilj je ovoga upravo da se smanji rizik u sektoru, da se upute pravi signali i da se e, podrže mladi poduzetnici e, medištom AKP-a i AIFAD-om i pokušavamo zajednički ustanoviti koji su to sektori gospodarske grane koje imaju komparativnu i konkurentsku prednost unutar e, pojedinih rok, lokalnih i regionalnih područja i kako bismo tu ciljano pružili privući u ruralna područja. Ono što je važno je da se e, podrže e, preduvjeti, dakle okvirni uvjeti za to. E, moramo podržati istraživanja u poljoprivrednom sektoru, to je za nas prioritet. Dakle, i u smislu zemljišta moramo također, nakon Pariškog sporazuma, mi dajemo sve od sebe kako bismo iznašli alternativne modele i vidjeti e, dakle kako se to može učiniti. Zatim veliku prednost dajemo ishrani